članove odbora za vanjske poslove, a isto tako i zastupnike iz odbora za razvoj, za ljudski razvoj i pododbora za ljudska prava. Dakle, prelazimo na točku broj 1, usvajanje dnevnog reda. Ima li prigovora s vaše strane? Nema. Dakle, predlažem da se usvoji predlog dnevnog reda bez izmjena. Druga točka jesu uobičajene obavijesti predsjednika. Nemam puno toga za najaviti, osim da ovaj zajednički sastanak odbora se emitira putem interneta kao i inače i tu imate televizijske ekipe koje prate naš sastanak. Prijevod imamo na 20, i, na 20 jezika Europske unije. Točka treća. Dragi kolege, doista mi je čast predsjedati ovaj sastanak eh, zajedno sa Tomasom Tobe iz odbora za razvoj i Marija Rene iz pododbora za ljudska prava. Tu smo sa e, dobitnikom e, nagrade Saharov, odnosno e, njegove predstavnice. Dakle, imamo danas delegaciju Narodne republike Kine, odnosno tu je ekipa za odnose sa Narodnom republikom Kinom, e, kolegom Butikoferom, kojeg pozdravljam. No, s obzirom da e, dobitnik e, nagrade Saharov ne može biti tu, čast mi je pozdraviti njegovu čerku, Jever Toti, koja je tu, koja ga zastupa. Dobrodošli. Miss Ilam, you are... Gospodin došli ste ovdje u Europski parlament kako biste primili ime svoga oca nagradu Saharov. Svjesni smo koliko je teško za vas nazočiti ovim događanjima u čast vašeg oca, njegove nevjerojatne borbe, a istovremeno dok je on na odsluženju do životne zatvorske kazne. Pozdravljamo njegovu i vašu hrabrost. Kao znate, mi ovu nagradu dodjeljujemo od 88. E, s godinama postala je opipljiva ilustracija našeg angažmana za ljudska prava diljem svijeta i nagrađujemo e, individue i organizacije koje se bore za slobodu i protiv e, hostilnih okruženja. Dakle, Dovoditi pitanje ljudska prava danas nema smisla po nama. Danas je 2020. skoro i vidimo da je to obilježeno valovima popularnih eh, narod, narodskih, eh, narodnih eh, prosvjeda. Ljudi se bore za pravo slobode govora u Hongkongu, Kongu, Alžiru, Santiago da Čiliju, Kartumu i brojnim drugim mjestima i izražavamo im svoju veliku solidarnost i priznanje. Dragi kolege, ne možemo zatvoriti oči pred ovim e, širokim, e, široko zastupljenim e, narodnim pokretima koji zahtijevaju dostojanstvo. I kao što je i vaš hrabri otac Ilam Toti radio, dakle priznati profesor ekonomije. On je posvetio svoje, svoj život e, da zaštiti prava e, ujgurske manjine u Kini. Već preko dva desetljeća radio je na uspostavi dijaloga i međusobnog prizna, razumijevanja između Ujgura i drugih e, skupina u Kini. Objavio je kritične analize zbog politike asimilacije u Kini, kulturne, socijalne, ekonomske, političke i vjerskog, i vjerskog života Ujgura 2006. odredio je kineski Odred, napravio je web stranicu kako bi se pomoglo Igurima, zatvorena je. Vaš otac je optužen da je da posredstvom te stranice izazvao e, nemire 2009. 2014. u rujnu osuđen za doživotnu zatvorsku kaznu a, tijekom dvodnevnog e, farsičnog postupka. Dodjelom ove nagrade je profesor Ilamu, vašem ocu, Europski parlament privlači pozornost eh, na borbu ove manjine u Kini. A sada predajem riječ eh, predsjedniku odbora za razvoj, Tomas Tobeu. Eh, Hvala. Dragi kolege, od 2017. Kina je izgradila velike logore za zatvornike. Kineske vlasti najprije su to zanijekale, a onda su rekle da se tu radi o strukovnim centrima za obuku. To ta neprihvatljiva i neljudska mjesta drže 1 do 2 milijuna Ujgura i druge muslimanske manjine koji su politički indoktrinirani i oduzete su im sustavno kulturna i vjerska odličja njihovog identiteta kao i s obzirom da e, to kineske vlasti povezuju s ekstremističkim e, nas, e, ponašanjem. Kina je rekla da su ti kampovi uspješni u deradikalizaciji. Ta argumentacija u biti je čista laž, iskreno govoreći. Dakle, Parlament e, je prokazao masovno uskraćivanje prava manjinama kroz tri rezolucije iz 2016., 2018. i 2019. Kineska politika prema Ujgurima kritizirana je od Ujedinjeg naroda, Vijeća sigurnosti i drugim mjestima. No druge zemlje, među kojima i muslimanske zemlje, e, izdale su zajedničke izjave Um, kojima podržavaju Kino. U zadnjoj rezoluciji od 18.4.2019. Europski parlament pozvao Evrop... E, kinesku vladu da odmah oslobodi Ujgure, među kojima je Ilan Toti, tažem Podatid, other... Eli namuti i mnogi drugi pojedinci koji su progonjeni zbog svojih vjerskih e, uvjerenja, koji su izloženi e, kaznenim optužbama i zabranjene su im, uskraćene su im slobode među kojima i izražavanje i vjerovanje. Isto tako ovaj dom e, uveliko izražava svoje, svoju, razočaranost, svoju razočaranost zbog toga što 37. runda e, dijaloga između Europske unije i Kine o ljudskim pravima nije polučio nikakve opipe rezultate. Iz toga se poziva vijeće da uzme u razmatranje ciljane sankcije prema e, zvaničnicima koji su odgovorni za suzbijanje, e, za napad na e, Xinjiang i Ujgursku autonomnu pokrajinu. Posjećam da je Ilan Toti treći kines koji je dobio ovu nagradu. 96. Wei Seng koji je 78. pozvao na petu demokratizaciju, dobio je nagradu godinu dana prije što je slobodan iz zatvora i otišao u SAD u egzil. 2008. godine Uđa, disident i aktivist eh, borac za demokraciju, dobio je nagradu tri godine prije nego je oslobođen iz zatvora. U recentnom dokumentarcu i on je eh, komentirao eh, profesor Elan Totija i citiram Sve što on želi jest jednakost, dostojanstvo i miran suživot za svoj narod. Ako vlada smatra Ilana separatistom. Ne radi se o tome da e, ne, ne, ne smijemo toliko smatrati sve Ujgure teroristima. Gospođo, mi ćemo i dalje nastaviti zalagati se za vašeg oca i pozivati na stalno, stalno na njegovo oslobađanje. Sada predam riječ gospođa Reni. Hvala, govorit ću francuski. Madame e, Gospođo kao što je to rekao kolega Tomas Tobe, mislim da možete računati sa ovom skupštinom Europskog parlamenta kako bismo konstantno djelovali i bili konstantni u pozivanju na oslobođenje vašeg oca svaki put kad nam to bude moguće i to ćemo raditi u budućim odnosima s Kinom. Dodjeljujući ovu prestižnu nagradu stavljamo svjetlo na osobe, na organizacije koji su inkarnacija e, borbe za slobodu. Vaš otac je čovjek e, koji se posvetio dijalogu i znamo da se ovom nagradom e, posvećuje ljude i time se često iritira vlasti koji prosvjeduju zbog svoje vrste ingerencije. ovogodišnja nagrada naravno nije drugačija, no mi moramo i dalje nastaviti djelovati na ovaj način. I stoga zadaća je ovog parlamenta da bude i dalje mobiliziran za sve dobitnike nagrade Saharov kojima je i dalje uskraćena sloboda, te da podržavamo one koji se bore za. Dodijelite ovu nagradu isto znači podsjetiti nekoliko dobitnika 79. dala nam je, istina je, dobre vijesti. Tada su oslobođene, oslobođena dva odvjetnika. Saud Osman, odvjetnik 2007. E, više navrata zatvoren od strane despotičkog režima e, u Sudanu, koji je e, oslobođen. To je oslobodan čovjek koji je došao na naš sastanak e, odbora DRUA u listopadu prošle godine. A sada prije mjesec dana, tek mjesec dana, naše veliko zadvojstvo ovdje u Strasburu smo primili ukrajinskog e, e, redatelja Olega Sencova. Bio je slobodan i konačno smo se zadovoljstvo mogli razmijeniti s njim u situaciji njegove zemlje. I evo, prošlog tjedna smo saznali da Raif Badawi, dobitnik 2015. godine, započeo štrajk glađu kako bi prosvjedovao protiv svog e, prebacivanja u izolaciju. Dakle, pozivamo vlasti u Rijadu da prekinu s tim progonom i da odmah oslobode i njega i njegovog odvjetnika. Dopustite također da se podsjetimo i na Nasrin Satude, iransku odvjetnicu, koja je bila sudobitnica 2012. koja je ponovno zatvorena i osuđena na 30 zatvorsku kaznu. Oštrina te presude je nerazum, nerazumljiva nam je i oštro to osuđujemo. Što se tiče Razam Satunet, koja je sudobitnica 2011. zajedno s drugim aktivistima Arapskog proljeća, mlada odvjetnica i militanca iz Sirije, već skoro sedam godina nemamo nikakvih vijesti o njoj, tako da moramo biti na visini borba koje vode hrabro i e, odlučno te izuzetne osobe za humaničke vrijednosti koje su i naše i koje su u žiži borbe ovdje u Europi. Biti na visini to znači biti dosljedan u politikama koje vodimo. Ovdje govorim kao predsjednica odbora za ljudska prava no ne mislim da se ovdje radi o da treba govoriti o ljudskim pravima samo kada smo na sastancima odbora za ljudska prava. Ovdje smo na odboru, imamo odbor a, za vanjske poslove, za razvoj, ali svi odbori moraju uključiti pitanje ljudskih prava u svoje djelovanje diljem svijeta. Budite uvjereni, draga gospođo, da ova nagrada Saharov će nas vezati uz vas i borbu vašeg oca sve do njegovog oslobođenja i nadamo se da će do tog oslobođenja doći što prije. Hvala što ste došli među nas danas. Hvala. Hvala Marija Arena, hvala Tomas Tobe na vašim komentarima. Sada ćemo odmah dati riječ Džauher Ilan, čerki profesora, dobitnika nagrade Saharov za 2019. gospodina Ilhama Totija. Hvala, dobar dan svima, ja sam Džauher Ilan. Nisam pripremila govor danas, Govorit ću vam i obratit ću vam se kao čerka, član zajednice Ujgura i imam neke priče koje mogu podijeliti s vama. Najprije dopustite da zahvalim Europskom parlamentu što je dodijelio mom ocu nagradu Saharov. Na, na sreću sam mogla doći danas ovdje i preuzeti nagradu u njegovo ime. No, nažalost, šteta je što on to ne može osobno primiti. Voljela bi da je danas tu, no voljela bih još više da ovakva nagrada ne mora ni postojati. Jer to bi značilo da nema kršenja ljudskih prava nigdje. Želio bih jednog dana da nikoga neće trebati priznati kao borca za ljudska prava i moja želja je da, mog, da moj otac bude oslobođen i svi aktivisti, borci za ljudska prava i svi drugi planeti ljudi poput mog oca da budu oslobođeni. Kakav je čovjek moj otac? On je doista jako iskreni plemeni plemen čovjek. Iznimno hrabar sa jako velikim srcem. On oprašta svakome. Prije nego je uhićen, Sjećam se tijekom jednog od naših razgovora preko Skype-a rekao mi je Draga čeri, čini mi se da bih mogao biti uhićen uskoro. Molim te kada toga dođe, nemoj, spaniči, nemoj paničariti, nemoj se bojati i molim te nemoj mrziti kinesku vladu i nemoj mrziti Kinu. Ne želim da živiš u mržnji. To mi je otac rekao a kineske su vlasti rekle svima da je moj otac separatist i da se zalaže i potiče na nasilje da je ekstremist. Da li bi tako nešto jedan ekstremist rekao? Ne mislim da li bi nešto tako rekao čovjek koji se zalaže za nasilnu borbu? Ne mislim. To sam rekla u brojnim drugim mjestima i brojnim, brojnim drugim prigodama, a to je da je moj otac posegnuo za jednim oružjem, a to je njegova riječ. On koristi svoje riječi kako bi došao do rješenja za probleme. Problemi još uvijek postoje u Kini i stvaraju sve veću štetu. No, moj otac je vjerovao da će svaki nerješeni problem izazvati još veći problem. On je nastojao rješavati probleme, pružiti pomoć kineskim vlastima, jer je vidio brojne probleme, mislio da stvari mogu riješiti, da se mogu promijeniti, htio je pomoći. No umjesto da prime ruku pomoći moga oca i njegove savjete, umjerene savjete, kineske vlasti su ga bacili u zatvor i osudile na doživotnu kaznu. U jednom od intervjua moj otac je rekao, znam da ću biti bačen u zatvor, to znam. Možda ću biti osuđen na deset godina, možda i na 20. Ali ne mislim da su kineske vlasti tako loše i da će učiniti nešto gore od toga. A kad izađem iz zatvora i dalje ću se baviti istim stvarima, pomagat ću svom narodu, svojoj zajednici i s kineskim vlastima također. To je on rekao. Eto kakva je on osoba bio i stopostotno sam uvjerena da kad bi postojao vreme plovi, kad bi se moj otac mogao vratiti prije pet godina unazad, prije nego što je uhićen, postupio bi jednako, napravio bi isto i dalje bi se borio za svoju zajednicu, za svoj, odnosno za naš narod. Premda zna da će završiti u zatvoru i vjerojatno služiti životnu zatvorsku kaznu u toj hladnoj samici, mučen, izgladnjivan u lancima. To me ne iznenađuje jer takva je osoba moj otac. Zadnjih pet godina nastojala sam svim silama zalagati se za svog oca i prošle godina sam počela se boriti za prava svog naroda, Ujgura, i broj, nebrojno puta sam mislila da ću odustati i govorila si ovo će biti zadnji, zadnji događaj, zadnji put da žrtvujem svoje vrijeme za ovo. To sam si nebrojno puta rekla, ali evo me opet i nakon pet godina i dalje za, za ovim stolom, premda znam da ovaj sastanak i ova nagrada mogu naljutiti službeno lica kineskih vlasti, ali znam da to moram napraviti, znam da ne mogu ostati u pozadini i ništa ne poduzeti. Jer znam da ako tako postupim, neću moći izaći pred svoga oca. Želim da moj otac bude ponosan na mene i da bude ponosan na sebe što me on odgojio i što me naučio da budem osoba kakva sam danas. I želim da sve osobe koje su u ovoj dvorani, evo, svima se obraćam, molim vas, uključite se u borbu, pomozite mom ocu i stotine i tisuće i milijuni Ujgura trebaju vašu pomoć. Svi ti ljudi koji su u koncentracijskim logorima ili u čeljama zatvoreni su iz krivih razloga. Molim vas, uključite se u borbu s nama i vjerujem da će nakon takvog nečega doći do pozitivnog ishoda. I doista se nadam i molim vas da se svi zajedno borimo za ovo. Ovdje se ne radi o jednoj osobi, jednoj vjeroispovijesti, jednoj zajednici. Ovdje se radi o humanitarnom pitanju. Radi se o svima. A ako se tako što moglo desiti meni, moje obitelji, može se dogoditi i svakoj drugoj osobi na kog zemaljskoj. A to je trenutak kada svi trebamo zajedno ustati i boriti se. Najljepša hvala. Thank Hvala lijepa za ove osobne riječi koje su nas uistinu dirnule. A sada ću dati riječ e, kolegama i započet će e, predsjedavajući našeg izaslanstva za suradnju sa Kinom, gospodin Butikofer. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. vam se isto tako zahvaljujemo na njenim dirljivim riječima. Hvala lijepa što ste došli k nama kako bi primili ovu nagradu ime vašeg oca. Europski parlament je želio iskazati poštovanje vašem ocu za sve njegove ideje u pogledu slobode govora, mira i pomirenja. I mislim da je to posebno važno svjedočanstvo pogledu te njegove borbe. To da kad je čak bio suočen sa tom opresivnom politikom kineske partije i vlade, je on i dalje se borio za pomirenje. i istinu, s velikom poniznošću želimo odati čast zbog toga. Ali isto tako kad govorimo o ovogodišnjoj nagradi Sahorov i budući da je on slavljenik, odnosno dobitnik te nagrade, mm, stavlja situaciju da je Ujgura u jednu svjetlju, bolju poziciju. A za to je i radio vaš otac neumorno. A oni su trenutno u situaciji u istinu gdje su potlačeni i muči ih najgora policijska država koja postoji na ovom svijetu danas i želimo izraziti dakle naše suosjećanje s tim ljudima koje se progoni samo zato što su oni pripadnici jedne e, nacionalne manjine ili skupine i druge vjere, odnosno određene vjere Mi smo uvijek snažno naglašavali da kad govorimo o Europskoj uniji za nas kao parlamentarce branjenje ljudskih prava je u stvari srž naše vanjske politike. To je dio našeg DNK. Stoga mi kontinuirano, redovito se bavimo takvim slučajevima kao što su slučajevi vašeg oca, slučajevi drugih e, Ujgura ili ljudi koji su muslimanske vjere u Hingjangu ili diljem svijeta koji su potlačeni zbog toga. I tu ne, ne radimo samo na podizanju razine svijesti, već trebamo poduzeti jače korake kako bi pomogli u tim teškim borbama. Ovaj parlament je za jedan globalni mehanizam sankcioniran u pogledu kršenja ljudskih prava. To još ne postoji u Europskoj uniji. Ali mislim da tu imamo pozitivne razvoje i novi predstavnik e, Borel, dakle naš novi visoki predstavnik je nakon posljednjeg vijeća za opće poslove rekao da i članovi vijeća sada napreduje u tom smislu da se stvori jedan takav globalni mehanizam. Kao što znate, po potrebni su i parlament i vijeće da se tako nešto pretvori u zakon. Ali mislim da se tu uistinu možemo nadati da ćemo možda, recimo do iduće godine to moći zaključiti i obaviti, pa ćemo moći biti još konzekventniji u pogledu dakle, te borbe za obranu ljudskih prava, bez obzira to gdje se to događa. Hvala lijepa još jedan puta na svom poslu koji vi obavljate, na toj vjeri koju ste izrazili u načela koja svi dijelimo i nadam se da će vaša obitelj vidjeti opet vašeg oca, nadamo se na slobodi i dobrog zdravlja. Hvala Reinhard Butikofer. I sada ću dati riječ predstavnicima klubova. koji ima na raspolaganju tri minute. Miher Gala za prvi na redu. Hvala lijepa na vašem dirljivom svjedočanstvu i što ovdje zastupate vašeg oca i sve ono što je on radio tijekom ovih godina. Ako je netko osoba koja odgovara u okviru ove nagrade, nažalost ili srećom se on tu uklapa. Dakle, iako je on osobno ugrožen, on se zauzima. To ne samo za nešto što je ljudima poznato u Kini, nego i izvan Kine. I kao i drugi dobitnici nagrada i oni koji su bili kandidati za tu nagradu, on zasigurno zaslužuje tu nagradu. Mi smo ovdje u parlamentu raspravljali o tome kako bi mi mogli pomoći, ne samo kroz dodjelu nagrade, već smo razgovarali općenito o sudbini Ujgura. Imamo tu i našu rezoluciju kroz koju ćemo se pozicionirati. Ako je to uistinu tome tako kao što kineske vlasti tvrde da su to dobrovoljni kampovi u kojima ljudi mogu prolažiti edukaciju, da onda dopuste i određenu transparentnost, da dozvole da uđu novinari, Ujedinjeni narod ili neke druge organizacije, da puste stručnjake unutra, da oni procijene kakva je situacija s obzirom na te zatvorenike. Da li je to uistinu skladu s njihovom voljom, jer preko milijun ljudi se tu drži protiv svoje volje. Dakle, transparentnost, otvorenost, to je način kako možemo vidjeti što se tim, s tim ljudima u istinu događa. Ako se u tim kampovima proizvodi roba koja se nekamo izvozi, mi se trebamo pobrinuti za to da ni jedna kineska tvrtka koja izvozi takve proizvode, dakle koja nastaje prisilnim radom, ne bi trebala imati tu šansu ili mogućnost da to prodaje ovdje negdje u Europi. I tu bi trebali biti vrlo strogi. I moje pitanje, dakle, koliko vi znate o tome? Jeste li vi išta čuli o nekakvim mogućim detaljima takve moguće prakse? osim vašeg oca, kakva je mogućnost e, da pravnici dođu do tih ljudi u tim kampovima? Koliko sam ja shvatio, vaš otac je u normalnom zatvoru, on nije u ovakvom jednom kampu za reedukaciju. Ako nam možete možda kasnije odgovoriti na to. Dakle, ako nam tu možete dati još neke dodatne informacije u pogledu toga što ste čuli o drugima i postoji li neka mogućnost za razmjenu unutar Kine. Dakle, je moguće da ti ljudi uopće međusobno mogu komunicirati. Hvala lijepa. Zahvaljujem Mihael Galo. Čete sada odmah odgovoriti. Izvolite. Hvala lijepa na vašim pitanjima. Kao prvo se slažem s vama da je tu potrebna transparentnost unutar sustava kada govorimo o tim kampovima za takozvanu reedukaciju. Dakle, ja uopće ne priznajem tako nešto. Ako je to takav jedan centar za e, prekvalifikaciju oblikovanja, onda znači da bi to trebala biti neka vrsta škole i ljudi bi trebali imati mogućnost da idu doma kad god žele. Ako im nije dobro, onda mogu nazvati i reći ne mogu danas doći u školu. Ali puno ljudi koji su poslali u te kampove, njima je preko 70 godina ili su mlađi od 20 neki su profesori sa sveučilišta, neki imaju dobar posao, dakle bavi se računalstvom, nogometaši, pjevači, liječnici. To su ljudi kojima nije potrebna nikakva prekvalifikacija. Naravno, bilo bi sjajno kad bi kineska vlada dala predstavnicima iz drugih zemalja, predstavnica medija da uđu u te kampove. Bilo bi super kad bi kineska vlada pokazala dakle što su oni radili u i i kineskom stanovništvu. Jer većina kineskog stanovništva pojma nema što se uopće događa sa Ujgurima u Kini, jer oni uopće nemaju pristup informacijama, pristup e, medijima, tamo vlada opća cenzura. Dakle, kad govorite o sankcioniranju tvrtki, ja se uistinu slažem s vama. Ja ne pozivam općenito na sankcije prema Kini, jer znamo da je Kina odlična zemlja i, i proteklih e, godina su se jako dobro razvili. Dobro je da se može surađivati, da se može zarađivati na boljitak svojih građana ali ja sam isto za to da e, zemljama zemljama Europi i drugim zemljama ne bi trebali priznati na tu prijetnju u pogledu mogućeg monetarnog dobitka ili gubitka. Isto tako za vaše daljnje pitanje, po onome koliko ja znam, moj otac je u samnici. Dvije sam zadnji puta vidjela svog oca, tada smo ga mogli posjetiti. U skladu sa Ustavnim zakonom bi obitelj smjela svaki mjesec posjećivati političkog zatvorenika, ali za moju obitelj je to bilo svaka tri mjeseca. To je bilo na početku, ali 2017. nakon što je došlo do tog kampa, moja obitelj ga više nije mogla posjećivati. Mi u stvari ne znamo gdje je on točno, ne znamo je li u zatvoru ili su ga prebacili u koncentracijski kamp ili u nekakav zatvor. Ja čak ni ne znam je li on još uvijek živ. Bilo bi sjajno kad bi šefovi država mogli dovesti do toga da mog oca puste, naravno, ali barem da mi, članovi obitelji, možemo saznati gdje je i da li je uopće živ. Nije to tako njima teško. U skladu sa kineskim zakonom je to nešto što bi oni trebali činiti i dozvoliti. Hvala lijepa. Hvala za socijaldemokrate sada. Ja ću govoriti portugalski. Stavite slušalice. Oni kojima je potreban prijevod. Kao prvo, htjela bih pozdraviti gospođu Đuhar Ilham, što što je došla i što se zauzima, za ono što se njen otac zauzima, što se bori za njegovo oslobađanje i dakle što se bori za slobodu svog naroda. Njen otac je naglo uhićen i vi ste se već kao vrlo mladi morali boriti za slobodu vaše obitelji, vašeg naroda, za slobodu nekoga koji se mogao boriti samo oružjem. Međutim, to izgleda bilo opasno oružje. I uistinu bi se željeli zahvaliti vašem ocu koji je uvijek bio angažiran u pogledu dijaloga i bio je uvijek otvorenog duha, borio se za pravdu, jednakost, slobodu. Bez obzira na to u kojim se uvjetima danas nalazi, ja sam sigurna da će on i dalje ostaviti ostati u toj borbi i dalje se boriti istom energijom i zalagati za svoj narod. Ono što se događa je uistinu u potpunosti neprihvatljivo dakle da se ljude šalje u te centre za prekvalifikaciju, kampove. U stvari, tu se događa kulturni genocid u tim centrima. Ujguri prolaze kroz jedan kulturni genocid. Isto u stvari što se događa i tibetancima. Tu imamo stvari jedan uz, jedan pravi uzorak represije kako to Kina radi. Mi govorimo o istim ljudima koji su sve to planirali za Tibet, e, koji isto tako prove tu represiju sada na isti način što se tiče vašeg naroda. Govori se i o sankcijama koje se nameću dakle e, pojedincima. Mi razgovaramo o tome i nadamo se da će Europski parlament uskoro se moći bolje suprotstaviti toj represiji. Tu se radi o nečem vrlo ozbiljnom i jako nam je drago što ste danas ovdje među nama i što možete primiti ovu nagradu. Što mislite kako nam te sankcije, moguće sankcije mogu pomoći iznalaženju nekih e, rješenja u pogledu kršenja ljudskih prava u Kini? Hvala lijepa. Želite li odmah odgovoriti? Hvala lijepa na vašem pitanju. Kao prvo nisam političarka. Ne znam kako to funkcionira kad vodite neku zemlju. Kina je jaka zemlja Kina se možda ne boji jedne zemlje, možda se ne boji e, dviju, triju, deset zemalja. Ali ako su sve zemlje ujedinjene i traže od Kine da pusti te ljude, Kina će poslušati. Jer sigurna sam da postoje razumni ljudi koji rade i u kineskoj vladi. Ja sam sigurna da će se neki od njih suprotstaviti i iznijeti neke prijedloge, neke savjete, i reći gledaj pa cijeli svijet traži da se ponašate drugačije prema Ujgurima i bit će ozbiljne posljedice ako to ne učinimo. Ja sam sigurna da će Kina onda prihvatiti taj prijedlog. Kako bi do toga došlo, morat će se tu više zemalja uključiti u to, ne samo SAD, ne samo Europa, već sve zemlje diljem svijeta, ne samo vlade, nego i građani jer ne mislim da će se Kina sama ići njima svima suprotstavljati. Hvala lijepa. Za Renju Filip Benjen i za Milan Kući svatko po jednu minutu ima. Mil, gospođice Ilmaham, gospodin Kučuk i ja smo u ovu kampanju uključeni od 2017. godine kad je vaš otac dobio e, međunarodnu nagradu za mir. U to vrijeme smo počeli e, slušati glasine o tim logorima. I zatim smo u posljednje dvije godine dobili izvještaje očevidaca i dokaze e, od ljudi koji su te kampove vidjeli, a i novinari su nas na, nedavno to upozorili po meni to je jedinstveno ozbiljno narušavanje ljudskih sloboda i prava i stoga sam ja bio toliko odlučan e, i ustrajao da ova nominacija vaša da vi dobite nagradu. U Londonu sam bio e, na sastanku i sastao sam se sa svim kandidatima. Oni su zapravo željeli da se ja sretnem sa svim kandidatima. Ja to nisam mogao i rekao sam da nekim od njih ne bismo trebali davati nagrade. Ali ono što sam ih pitao kad mi nisu dali negativan odgovor, mogu li onda barem e, ponovno uspostaviti prava na posjete, pio posjete e, obitelji i pravnika, jer nitko ne zna je li ga itko posjetio već dvije godine i mislim da je to nešto na čemu moramo inzistirati jer tu možda možemo e, uspjeti. Kako bismo se trebali ponašati prema kinezima, kako bismo im se trebali obratiti, kako bismo e, uspostavili e, prava na posjetu vašeg oca. Ako u tome uspijemo, možda ćemo na kraju uspjeti i osloboditi vašeg oca. Gospodin Filben je govorio na ime našeg kluba i drago mi je da mnogi ljudi podržavaju ujgursku manjinu koja živi u Činčami u Kini i drago mi je da vas vidim ovdje uprkos tome što od 2017. ne znate ništa o svom odsutu, ne znate u kakvom je stanju, ali uvijek ste pozitivni i uvijek nam dajete fantastičan primjer e, kako se treba boriti i kako se vaš otac borio. Ja mislim da bi ova prava na posjete bila apsolutno neophodna i nešto što bismo mi trebali na, zašto bismo se trebali boriti i nastavit ćemo se boriti i tražit ćemo od svih e, da, da ga puste iz zatvora, ali Kako vi vidite suradnju sa kineskom vladom? Mislite li da će vlada Kine e, slušati, naročito nakon ove svečanosti u Europskom parlamentu? Što ova nagrada po vašem mišljenju može promijeniti u svemu tome? Izvolite. Joj, postavili ste mi teška pitanja. Nažalost, ja ne radim u kineskoj vladi, ne mogu znati što oni misle ali ja sam izuzetno pozitivna osoba, baš kao i moj otac i uvijek se nadam dobrom ishodu i pozitivnom ishodu. I zato sam i stigla ovako daleko. Dakle, sad ću prvo odgovoriti na vaše pitanje. Evo kakva je situacija. Sve je povezano. Što pod tim podrazumijevam? Iako moja obitelj je dobila pravo da e, posjeti mog Oni su preplašeni, suviše su uplašeni zbog koncentracijskih logora jer je sve povezano. Ostali iz moje obitelji neki su završili u kampovima, neki su oslobođeni, a neki ne. moja sestrična je osuđena deset godina i, jer je imala fotografiju mog oca u svom novčaniku. Bila je mojih godina kad su je sudili na deset godina. Evo, to se sve dogodilo mom ocu i, i ostalom dijelu moje obitelji i zato smo e, preplašeni i svi jedan od njih je u Sjedinim državama, izvan Kine. Bilo bi naravno fantastično kad bi se mogli odobriti redovni posjeti, ali to je povezano i sa drugom stvari. Može li moja obitelj vratiti se u Igur, a da se ne boji da će završiti u kampu kad stignu u Uiguru u Rumči? Mogu li biti sigurni da će se e, to moći spriječiti? taj strah će vladati sve dok postoje ti logori. To je sve jedno povezano s drugim. Dakako, bilo bi fantastično kada bi se mogli odobriti redovite, redoviti posjeti. Čak i moj brat koji je upravo navršio 13 godina, on živi u Beijingu, on se boji napustiti svoj kvart, boji se. Samo mu je 13 godina, ali I dakle, to bi trebalo biti njegov najaktivnije djetinje doba. Svi njegovi prijatelji ili izlaze, recimo, tokom ljetnih praznika se igraju, a on je zatvoren u stanu u Beijingu jer se boji izaći na ulicu. Ne, ne da se vrati u Ujgur, nego se boji izaći iz svog susjedstva. Već i toga je strah. Ja već godinama nisam razgovarala sa svojom obitelji jer oni se boje sa mnom razgovarati jer misle da bi to moglo naljutiti e, kinesku vladu koja e, bi mogla onda još pogoršati situaciju. I ako kineska vlada može obećati članovima moje obitelji da je prestao razlog za strah, to bi bilo fantastično i ja bih to jako rado doživjela. Oprostite, ja sam vaše pitanje zaboravila. Možete li ga ponoviti, molim vas? Pitanje je bilo o nagradi Saharov. Kako će kineska vlada na to reagirati? Može li nagrada nešto promijeniti? Kao što sam na početku rekla, ja sam jako pozitivna osoba i nadam se da ova E, nagrada može imati pozitivan utjecaj na slučaj moga e, oca i njegovu situaciju. Nisam sigurna što će se dogoditi, ali sam sigurna da će e, ova nagrada privući pažnju cijeloga svijeta, a to nam sada najviše treba, a pažnju cijelog svijeta, jer će druge države shvatiti da je Europski parlament dodijelio Momocu tu nagradu, a to je priznanje situacije Ujgure i njihove borbe i to može biti poticajno za druge zemlje, druge građane, druge e, vođe vlada. Ja se nadam da će to pomoći kineskoj vladi da iznađe da dođe do bolje odluke ja se tome usadno nadam. Hvala. Hvala. Hanna Pitekova se javila, ali već govorilo ime zelenih. Ima li ovdje koga iz kluba IDE ko bi se želio javiti za riječ? Ako ne, idemo dalje. E, klub gospođa Fotiga i onda Herman Toč. Ana. Hvala predsjedatelju, Hvala vam što ste sa nama podijelili svoja stajališta i gledanja. Hvala što ste došli. Mi odajemo počest vašem blagom, plemenitom, hrabrom ocu, ali jasno mogu vidjeti i vidim to da ste i vi sjajan advokat za njegovu stvar i stvar e, vašeg naroda ali željela bih to proširiti na cijelo kinesko društvo, na sve kineze koji pate pod komunističkim sustavom. Ja sam Poljakinja, a to znači da i ja imam svoje osobno iskustvo, obiteljsko iskustvo, iskustvo svog naroda života u istom sustavu. Zapravo sigurna sam da nagrada Saharov može malo promijeniti život vašeg oca. Ja također vjerujem da naš zajednički pritisak i naše inzistiranje će e, možda ne dovesti do čuda, ali ovaj međunarodni svijet koji e, će biti izložen ovakvim primjerima i koji će jasno vidjeti da je vaš otac žrtva vrlo posebno, posebne okrutne nasilne mašine koja radi protiv ljudi. E, Jugurska autonomna pokrajina je vrlo posebna jer je na, naročito izložena nasilju i kršenju ljudskih prava. Cijele menjine, cijele zajednice. Ali zapravo ova opresija je i puno šira, a vaš otac e, trpi kao jugur, kao naučni kao član elite u ovom društvu i kao hrabra osoba koja se uspjela odupreti tom sustavu. Pa vam stoga puno hvala, hvala vam što ste nam podijelili e, razmišljanje o vašem ocu. Hvala vam što ste došli ovamo i što ga zastupate. Gospodin Matijač, ja ću govoriti španjolski. E, dobar dan, mi smo izuzetno zadovoljni što ste nam došli. Jako nam je drago da je vaš otac dobio ovu važnu nagradu jer je to vrlo jasan signal. Ono s čim smo ovdje suočeni je zapravo e, jedna velika, veliki broj žrtava totalitizma i e, neki ljudi koji izdižu glavu, a vaš otac je jedan od, od njih. Joj, vaš je otac nepošteno i groteskno osuđen. Zapravo je nestao sa lica zemlje jer, kao što kažete, dvije godine ga nitko nije vidio u Europi vrlo često ljudi misle da je Kina nepobjedivi e, Golijat, ali mi se možemo oduprijeti e, Kini. Recimo, vidjeli smo kad e, se radi o autorskim pravima, uspjeli smo postići napredak sa Kinom. Mi smo se uspostravili njima kao neprijatelju, a što se tiče autorskih e, prava, Kina će se također morati povući kad govorimo o brutalnom narušavanju ljudskih prava svo, vašeg oca koji je u zatvoru kao i cijele ugurske manjine. Moramo se ujediniti i moramo prestati davati Kini carte blanche. To traje već desetljećima u trgovini i drugim područjima. Međunarodna je zajednica zaista e, se povukla, e, učinila veliki korak natrag i ništa ne čini, a dodjeljivanje ove nagrade je vrlo važan signal, signal nade. Ja vam čestitam na ovoj nagradi. Hvala. Imate li komentar? Želite li nešto reći? Ako ne, Mm, e, za Guj, gospodin Orban Krespo. Najljepša hvala predsjedatelju. Čestitam, gospođo, što ste se digli u obranu ljudskih prava ujgurske manjine možda nam nisu potrebne ovakve nagrade, odnosno bilo bi idealno kad nam ovakve nagrade ne bi trebale. Bilo u Kini ili bilo gdje drugdje, u bilo kojoj drugoj zemlji. Evropska unija mora također pogledati u svoje dvorište i šteta je što nam ovakve nagrade trebaju, ali što je tu je. Ponekad postoji određeni stupanj hipokrizije u ovakvim nagradama i dodjeljivanju takvih nagrada imamo nagradu Saharov. Pogledajmo 2015. godine kada je ta nagrada dodjela, dodjena Saudijskoj Arabi, odnosno tamo se narušavaju ljudska e, prava, a mi e, i dalje s njima trgujemo. A što je sa marokanskim finalistom koji je bio borac za ljudska prava? E, Evropski parlament je glasala za e, trgovinski sporazum sa Marokom u isto to vrijeme. Dakle, ovo su dvostruke standardi koje imamo u Europskoj uniji i to potkopava ovakvu vrstu nagrada. No, na kraju ću reći sljedeće. Postoje i drugi finalisti recimo predstavnici e, iz Brazila koji se bore za okoliš u Brazilu. Mi smo suočeni sa složenom situacijom u Brazilu, vrlo je složena zbog sustavnog narušavanja ljudskih prava. To nije trivialno jer Evropska unija pregovara s o trgovinskom sporazumu sa Brazilom, Brazilom koji narušava ljudska prava i nis je čak potpisnik Pariškog ugovora a imamo klimatsku krizu o kojoj parlament cijelo vrijeme govori. Dakle, još jednom e, ja vam toplo čestitam, ali e, nadam se da ćemo ubrzo doći do trenutka kad ovu nagradu više nećemo morati dodjeljivati Hvala i konačno e, imamo li nekoga još? Želite li komentirati? Izvolite. Onda drugi krug. Želite li sada nešto reći ili nastaviti? Ne. Drugi krug. Kolege koji su se javili za riječ. A sa Gospođo Mohamed se javila. Oprostite, gospodin Mohamed, oprostite, oprostite. A, opraštam. Dobrodošli, gospođi Cejlan, u Europski parlament i Očito da vam je teško biti ovdje. Volio bih da niste ovdje, volio, bih da ste kod kuće sa ocem, volio bih da nemamo ovu nagradu, da je više nitko ne treba na u svijetu u kojem živimo. Ovakva nagrada je potrebna više nego ikad. Ovaj parlament, ova e, Evropska unija je također potrebna više nego ikad, jer će to biti e, dobra silu u svijetu. Ja, ja vas uvjeram da ćemo biti čvrsti. Ne znam jeste li vidjeli ovu knjižicu, ali ime vašeg oca će biti u ovoj knjižici koju ćemo podijeliti među vrlo uglednim ljudima. Odnosno, on se tu nalazi sa Nelson Mandelom, Kofijem, Ananom i, i sličnim uglednim ljudima. Imate se čemu, e, na čemu ponositi. Mi kao parlamentarci i recimo neki svjetski e, nogometaši, njemački nogometaši, E, njemačka bogdometaš koji je e, igra za Arsenal također je e, počeo se zanimati i želi da se ova nepravda koja vlada u vašoj zajednici riješi. Kolega Phil Benjan se time bavi puno više godina nego što se ja time bavim. Moje pitanje, kad biste imali tri pitanja koje biste postavili ovom parlamentu ili tri stvari koje bismo e, ste željeli da mi kao Europski parlament pojedinačno ili parlament bismo mogli napraviti za vas. Prije nego Gospodin Orban Krisko, možete li isključiti svoj mikrofon? Hvala vam lijepo. Dakle, tri stvari koje biste očekivali od nas. E, ja <laughs> o tome baš nisam razmišljala kao o trima stvarima. Imala sam neke zahtjeve ko, na umu. Ja sam odgojila svog brata sama, mijenjala mu pelene, pravila hranu. Imamo vrlo snažnu vezu i zbog toga što već dugo postoji opresija eh, kineske vlade. Eh, on je mlad razvio neke probleme na srcu. 13. godine za dvije i pol godine će poći u srednju školu i to će biti u gradu u kojem živi odnosno neće moći ići u grad u kojem živi u srednju školu, već će se mora vratiti u Ujgur. Nitko od nas ne misli da, je, da će tamo biti siguran. Dakle, prva stvar koju bi e, tražilo od Evropskog parlamenta e, da učini za mog brata je možda biste mu mogli pomoći da e, ide u bilo koju školu, bilo koju srednju školu u, u Beijingu gdje živi jer se tamo neće bojati. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar koju molim Europski parlament je da mi pomogne e, naći oca. Ako je siguran, bilo bi sjajno. Voljela bih e, dobiti video sa datumom. Dakle, ja bih voljela znati da je on siguran, da to nije stari vid e, od prije pet godina. To bi bilo sjajno. Treće, voljela bih da Europski parlament e, mm, postavi nekakve sankcije e, kineskoj vladi za dobra koja se šalju u koncentracijske kampove. Za dobra koja se proizvode u e, koncentracijskim kampovima, oprostite. Dakle, to bi bile te tri stvari o kojima sam razmišljala. one more request. Kolege, imam još jedan zahtjev za riječ, gospođa Jembu. Evo, da li još netko se želi javiti? Izvolite. Dobro, evo, gospođo Jembu, izvolite. Hvala, dobro večer, gospođo Lam, hvala vam što ste nam se pridružili večeras u Europskom parlamentu. Pozdravljam vašu hrabrost, hrabrost vašeg oca i hrabrost svih Ujgura koji svakodnevno bore. Kada razmišljamo o Kini i na ljudska prava, pomišljamo naravno na manjinu Ujgura, ali i na Tibet, na Hong Kong, na Tajvan. To su problematike koje se razlikuju jedne od drugih. Sasigurno i svaka je sebi specifičan, ono što ih povezuje jeste glavni dionik, a to je kineska vlada i kršenje prava. Postoji li po vašem mišljenju neka konvergencija tih borba, a ako ne, da li se može to uzeti u obzir po vašem mišljenju? Could the translator please repeat the last question? Oh, e, da li bi prevoditelji mogli ponoviti svoje pitanje ili gospođo Jambu, možete li vi ponoviti svoje zadnje pitanje kako bismo dobili prijevod? Pa evo, pitala sam se da li postoji konvergencija borbe između Tajvana, Hong Konga, Tibeta i Ujgura, a ako ne postoji, da li bi po vašem mišljenju to tako što bilo moguće? Um, I don't personally, uh, I haven't personally Pa, osobno nisam stupio u kontakt uh, s ljudima iz Hong Konga. Imam neke prijatelje iz Tajvana. Ono, dakle, da, ljudi iz Hong Konga i Ujguri imaju iste probleme, slične probleme, no Hong Kong ima pristup e, slobodnim medijima zadnjih e, nekoliko desetljeća, dakle i prije nego što bi ih kineske vlasti mogle staviti sve u kampove, u logore, e, vijest bi doprala do svijeta i doista se divim ljudima koji sudjeluju u prosvjedima, koji nisu odustali, doista se divim njihove hrabrosti i željela bih e, da i Ujguri imaju priliku svi zajedno izaći na ulicu, jer Ujgura ima više od 10 milijuna, e, pardon, e, ako se okupi više od 10 Ujgura na, na javnom mjestu, to smatra teriškom aktivnošću. Dakle, svi mi imamo isti cilj. Mi se ne borimo protiv Kine. Ne, ne borimo se protiv kineske vlade, već se borimo protiv e, postupanja prema etničkim manjinama kojim god, bilo kineski kršćani ili koji god koji su pod koje se ugnjetava. Ne borimo se protiv Kine, ne borimo se protiv kineske vlasti, već protiv postupanja prema vlastnom narodu. Dakle, to je isti cilj. To, ovo uopće nije ništa političko. E, kao što sam rekla u jednom od svojih zadnjih odgovora, ne radi se tu o političkoj borbi, već o humanosti. I doista mislim da bi kineska vlast to trebala shvatiti. Dakle, ako E, ih sve e, zemlje pozivaju na red da bi trebalo shvatiti da su počinili grešku, dakle i ne, ne zatvarati oči i ne skrivati istinu svojih, e, svog vlastnog građanstva. Hvala, zadnje javljanje za riječ. Gospođa Herzberger, izvolite. Hvala gospođo. Najiskrenije vam zahvaljujem i jako me ganulo sve ono što ste rekli o svome ocu i mislim da iz svoje tamnice da je jako ponosan na svoju čerku, čerku koja prkosi opasnost, jer to je prava opasnost. Vi ste nam opisali što bi vam se moglo desiti kada bi kada biste slučajno stupili u kontakt sa svojim ocem, to je apsolutno neshvatljivo u današnjem trenutku, kada se u svakom trenutku svugdje može razgovarati s ljudima, a vaša obitelj jednostavno je u strahu biti u kontaktu s vama. Zamišljam to kao stvarnu moralnu torturu za vas. Dakle, dodjeljujući ovu nagradu, evo, kao što ste rekli vi malo prije, ovdje se e, podržava sve borce za slobode, sve osobe koje žele živjeti u slobodi i podržava se i sve one koji žele živjeti u svojoj vjeri prema svojim vlastitim uvjerenjima. Europski parlament odaje priznanje vašem ocu, čovjeku od dijaloga, čiji je jedini krimen bio taj što je koristio vlastu riječ. A taj krimen, dakle riječ, to nije oružje koje fizički zaboli, ali koje, oružje koje primorava kineske vlasti da ustuknu vi ste izrazili tri želje. Mislim, možda, mislim, ja sam samo obična zastupnica, ali mislim da bismo mogli svi uzrušiti svoje snage i ostvariti barem jednu od tih želja, a to je ona koja se tiče vašeg brata. Evo, ja kao nastavnica, dira me to kada mi neko kaže da jedan e, dječak mladić e, kroz dvije godine neće moći e, nastaviti svoje školovanje. A evo, kroz koji dan se slavi dan djece i vjerujem da se to i u Kini radi i bilo bi dobro kada bismo mogli ostvariti barem tu želju da vaš brat poput svakog drugog djeta od 13 godina može živjeti, dakle izaći, izlaziti, igrati nogomet, bilo što, raditi gluposti, što god što rade djeca njegovog uzrasta i mislim da bismo sve, da bi sve stranke mogle se udružiti i napraviti to i postarati se da se to omogući vašem bratu i to bio najljepši poklon za vašeg oca. Hvala. Gospodin Ishan, izvolite. Evo, hvala, doista vam, iskreno hvala na tome, doista. Kolege, ne vidim dalje javljanje za riječ. Želite li iznijeti reći zaključnu riječ? Evo, ja bih doista željela zahvaliti svima koji su ovdje i hvala vam što ste uopće bili voljni doći na ovaj sastanak i što ste bili voljni saslušati me. I što ste voljni podržati ovu borbu moga oca, doista, doista to iskreno cijenim. Hvala vam. Hvala kolege, hvala i vama, napose Joker Ilham, na vašim e, dirljivim riječima. Pozdravljamo hrabrost vašeg oca, ali pozdravljamo i vašu hrabrost, jer vi ste danas ovdje došli. U ime Marija Rene i Tomasa Tobea, ja ću sada zaključiti ovaj sastanak. Dragi kolege, mi se vidimo sutra u 12 sati u Vječnici na svečanosti dodjela nagrade. Hvala još jednom i sada zaključujemo ovaj sastanak.